Ladies and gentlemen. Štovane dame i gospode, ugodno poslije podne, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Kao što je već i ranije najavljeno, mi ćemo današnje popodne započeti sa radionicom koja je posvećena vojnoj prisutnosti Rusije u članicama država e, istočnog partnerstva. Ja vas molim da stavite slušalice, jer ću sada govoriti i poljskim jezikom. E, drago mi je što vam mogu predstaviti naše e, glavne govornike. E, prva od njih je analitičarka u Poljskom institutu Think Tanku, skraćeno p ISM, to je gospođa Ana Marija Diner, koja je već dugi niz godina zaista se bavila ovom tematikom i ona će biti naša prva govornica na spomenutu temu, a sljedeći gost, govornik je Gates Minisijan, novinar, istraživački novan iz eh, Le Monde, koji je isto tako i analitičar i koji se bavi situacijom u samoj regiji. Imamo relativno malo vremena koje nam stoje na raspolaganju. Naš eh, dnevni red je u istinu prekrcan i zbog toga bez ikakvih danih okolišanja ja bih eh, želio dati riječ našim gostima, govornicima. Evo, izvolite, uzmite riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja bih želila pozdraviti i zahvaliti vam na mogućnosti što ste nam dali mogućnost da prezentiramo rezultate našeg istraživanja, a koje se tiču zapravo sigurnosnih pitanja i u postsovjetskom razdoblju. Ja bih sada započela sa svojom kratkom prezentacijom, znam da zaista vremena nema mnogo na raspolaganju, Dozvolite da započnem sa sa onime eh, što je to bila vojna prisutnost eh, Rusije u postsovjetskom razdoblju. Ako promatramo vremena Sovjetskog saveza i, i kada se vratimo u vremena kada su u sigurnosnom sustavu Sovjetskog saveza bile tri zapravo prstena, ako tako možemo reći. Na prvom su bile satelitske republike, kao što je to primjerice dakle, tadašnja e, Narodna republika Poljska, Češka, Čehoslovačka, gdje su bile primarne trupe i gdje su bile stacionirane trupe pod stalnim e, dakle, budnošću i stalnom pripravnošću. E, drugi prsten su bile vanjske republike sa bivših Sovjetskog saveza, kao što su to Baltičke države, Bjelaruska republika, Ukrajinska, Socijalistička republika i Moldavska e, socijalistička republika. Unutar samog teritorija Sovjetskog saveza bile su i e, dvojne baze, odnosno i ovim drugim prstenima, a isto tako je bilo razmješteno e, dakle, trupe unutar samih dakle, ovih prstena. Same trupe e, nisu bile u punoj pripravnosti, e, borbenoj spremnosti, ali su bili na visokom stupnju pripravnosti i jako dobro opskrbljene. Sam treći prsten možemo pojednostavljeno reći da unutar teritorija sadašnje Rusije bili su na najnižem stupnju pripravnosti, nisu bili spremni na borbu i imali su najlošiju opremu od svih spomenutih ovih prstena. To je ono od e, čega slijedi zapravo današnja situacija i u kojem imamo i Bjelorusiju, Moldaviju i Ukrajinu u svom povijesnom prikaznu. Kada je riječ o Bjelorusu, postoji niz relevantne dokumentacije na temelju kojih je Bjelarus i Rusija uspostavila svoju suradnju i to na obrambenim pitanjima. Najrelevantniji od tih dokumenata, zapravo ih je četiri, prvi koji bih željela spomenuti je sporazum o pridruživanju i isto tako sporazum o zaštiti vanjskih granica ovih dviju država, te isto tako o osnivanju zajedničkih obrambenih trupa. E, treći i četvrti se tiču tehničkih e, i e, ostalih suradnji između Bjelarusa i Ruske federacije. Još jedan dokument koji se tiče vojne infrastrukture, ruske vojne infrastrukture na samom teritoriju Republike Bjelarus. Zbog čega je Bjelorus eh, tako važan eh, za Rusiju? Sve što moramo učiniti je pogledati sam zemljovit. Eh, ako pogledamo da je time 450 km pomaknuta ruska granica prema zapadu, a to ujedno znači i zaštita Moskve. Dozvolite da dodam da ove dvije države su već surađivale i to pod zajedničkim sporazumom o zajedničkoj zaštiti i obrambenim pitanjima. Kada je riječ o najvažnijim infrastrukturnim objektama vojne prirode, to su radiostanice u Franceviceu, koji je dio e, ruske e, službe za rano upozoravanje te Hančevići gdje isto tako i radio uređaj i oprema koja zapravo i čiji cilj je da se očuva kontakt sa ruskim podmornicama u svim e, morima. Vileka se nalazi ovdje na mapi, ovdje možete vidjeti samu bazu za e, komunikaciju sa e, dakle podmornicama, a na jugu Bjelarusa je Hančevići. Rusija nije e, odustala niti od jedne od ovih dviju baza mogu je besplatno koristiti do 2020. godine i sigurno da će ovaj najamski odnos ostati na snazi i poslije toga. Kada je riječ o samoj suradnju između ovih dviju država, tada moramo e, govoriti o dvije, e, o manevrima, znači e, pod nazivom Zapad i druga akcija, dakle vojne kooperacije koje se održavaju gotovo na godišnjoj razini i pod nazivom Union Shield, znači Zapad i E, vojna vježba pod nazivom život. Posljednja je održana od 20. do 26. rujna 2013. godina, e, gdje su Rusi branili se protiv e, i upravo onih situacija koje bi bile pretpostavljene i koje bi se dogodile je bilo u zraku, a isto tako su motivirane arapskim proljećem. 70 tenkova, od kojih je 10 ruskih tenkova, 60 borbenih aviona i helikoptera, od kojih 40 ruskih, te dakle, raketni lancerni sustavi, 10 brodova koji su bili u Baltičkom moru stacionirani i 250 druge vrste, e, dakle, vojne opreme. Što se tiče e, operacije Shield, odnosno vježbe Shield 2015. godine, održano od 10. do 16. rujna, e, bilo je, dakle, više od 6700 vojnika iz Rusije i 1300 vojnika iz Bjelarusa. U ovoj vojnoj vježbi koristilo se 400 e, e, dakle vojnih e, dakle vojnih dakle naoružanja od toga stotinu tenkova a isto tako i 80 borbenih zrakoplova i helikoptera. Sami manevri koji su u većim dijelom korištene od strane Bjelarusa kako bi se očuvala sposobnost i E, visoka razina spremnosti njihovih trupa. Ono što treba isto tako naznačiti je da Bjelarus, e, a isto tako da su e, zapravo svoje treninge odradili u ruskim trupama. Njihova borbena sposobnost se vježba u E, Rusiji i možemo isto tako reći da upravo kroz ovaj sporazum o e, pridruživanju e, Rusiji vrlo jednostavno mogu kontrolirati preko ovih odnosa i dakle bjeloruski teritorij. Dozvolite sada da pređemo u Moldovu. Ovdje je situacija sljedeća. Naime, ono o čemu mi govorimo je Transnistrija. To je separatistička republika usprkos tome što nije priznata kao neovisna država, sve ovo e, zapravo ima svoj početak u 90. godinama i e, tadašnjoj situaciji u Ruskoj federaciji kada je bilo e, stremljenja za neovisnošću separatističkih pokreta i nacionalističkih pokreta na ovom teritoriju. Tada je transnistrijska manjina proglasila neovisnost. Borbe su počele 1991. godine, a od ključnog je značaja pri tome spomenuti da je trebalo sačuvati takozvanu neovisnost, a to je bila i 14. E, ruska armija koje je rukovodio general Lebjev. Da nije bilo ovog sastava ruske armije, moldovske e, zapravo e, trupe bi uspjele objediniti cijeli teritorij. Na temelju sporazuma i legalnog statusa i procedura u Moldovi 1994 četvrte i danas su nazočne ruske trupe na teritoriju Moldove. Najvećim dijelom je riječ o mirovnim snagama u kojima sudjeluju i ruske postrojbe, te isto tako jedan manji dio koji se odnosi na postrojbe koje osiguravaju stare e, vojne depoje koje je držao još stari Sovjetski savez. Do sada nije pronađeno nikakvo zadovoljavajuće rješenje kako bi se riješila ova problematika. Na ovom slajdu možete vidjeti Transnistiju i upravo ova skladišta vojne opreme. U ovom trenutku situacija je sljedeća. Upravo zbog toga što Ukrajina zapravo nije dozvolila da se izvrši tranzit ruskih trupa iz Transnistrije, Rusi su regrutirali lokalno ono stanovništvo, dakle, koje su ruskog podrijetla i Kišnjev je zapravo pod utjecajem e, upravo u sastavu samih trupa koje su nazočne na samom terenu. Sve zajedno uzevši e, broj e, je oko 1500 vojnika, pored toga još valja dodati i sve one koji osiguravaju vojna skladišta, to je oko 400 vojnika koji se nalaze trenutno u Transnistriji. E, bilo je vojnih vježbi, e, prošle godine to je bilo oko tisuću dakle, vojnih vježbi, od kojih je vježba gađanja bilo oko 150. Ono što je važno reći u Moldovi i vezano uz komunikacijom sa Ukrajinom, da postala određena opasnost još u 2014. godini, a koja se ticala mogućak transfera trupa iz Transnistrije u Ukrajinu. Kada je riječ o samoj Ukrajini, i prije 2014. godine Rusija i Ukrajina imale su niz sporazuma koji su bili na snazi, a među inima je bio i sporazum o prijateljstvu koje je zapravo teoretski kazano trebalo biti e, odbijeno od ukrajinskog parlamenta, međutim ostalo je u samoj proceduri i sama procedura nije dovršena do kraja. Tada još postoji jedan sporazum o vojnoj suradnji između Ruske federacije i Ukrajine, te sporazum o stacioniranje crnomorske flote u Sevastopolu u E, na e, Krimu. Ono što je interesantno i ono što isto tako valja istaknuti da je Ruski parlament povukao e, suglasnost za ovaj sporazum. Ukrajinci to nisu učinili. Osim toga imate još i Budipeštanski memorandum iz 1994. godine. Situacija se promijenila u 2014. godini nakon revolucije koja se dogodila i kada su Rusi pod e, rukovođenjem, e, dakle i pod utjecajem e, sporazuma o dakle samoj crnomorskoj floti koji su odlučili da povećaju broj nazočnost na tom teritoriju i nakon toga i neuniformirani vojnici, govori se o 24 tisuće E, vojnika u crnomorskom području koji e, ojačavaju sam obrambeni sustav na samoj obali. I pored toga još postoje i helikopterske snage, te isto tako i borbeni zrakoplovi, te isto tako i zrakoplovi koji su spremni za borbu protiv e, dakle, plovila i vojnih brodova. Ruska doktrina i taktički nuklearno oružje se razmatra u korištenju kao i strateški bombarderi koje treba prebaciti na ovo područje. Ovo potpuno jasno pokazuje da Rusi upojačavaju svoju nazočnost eh, na Krimu. Kada je riječ o Donbasu, koji je istični dio Ukrajine i u području Donjecka, procjenjuje se da eh, Rusi imaju oko 7000 vojnika na samom ovom teritoriju. Dok eh, legod su ovi vojnici nazočni, moramo reći da oni drže kontrolu zapravo a nad ovim područjem. Ono što je isto tako značajno za istaknuti, ukoliko me po, postavite pitanje koja je to oprema, ja bih procijenila da je riječ o otprilike tisuću e, komada vojnog naoružanja, Međutim, postoji neka i ukrajinska oprema koja se nalazila već na tom području, koja je vrlo slična ruskim dakle, elementima e, naoružanja. Ukrajina ne kontrolira svoju granicu sa Rusijom, zbog toga je moguće da se upravo bez ikakve kontrole mogu prebacivati trupe i u Ukrajinu. Na samom na samoj karti možete vidjeti koje su dijelovi e, vojnih snaga prebačeni e, s obzirom da službeno se govori uvijek, i gospodin Putin to ističe, da nema ruskih vojnika u Ukrajini. Ono što treba isto tako reći da su Rusi se pojačavali svoje pozicije na ruskoj granici prema Ukrajini i prema Bjelarusu. U najnovije vrijeme odlučili su da se osnuju tri nove divizije koje će biti prisutne na samim graničnim e, e, dijelovima, te su odlučili isto tako dvije do tri brigade premjestiti na bjerusku e, granicu i na ukrajinsku granicu. Zaključak. Ono što se tiče nazočnosti Rusije u ovim državama, u Bjelarusu imaju oko 600 vojnika, a to je riječ e, o e, vojnom osoblju koji obslužuju e, dvije ove radiostanice u Moldovi, to je oko 1500 dakle koji se tiču ove dakle mirnodopske odnosno isto tako i čuvanje vojnih depoa i skladišta u Ukrajini 24.000 i u Krimu još 7.000 dodatnih vojnika. Detalje možete pronaći u dokumentaciji koju smo vam pripremili. Je pravo za naš današnji sastanak. I zahvaljujem na vašoj pažnji. Ukoliko ćete imati pitanje, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala lijepa, hvala. Sada bih eh, dala riječ eh, Gajcu Minesijanu koji će nam reći nešto o situaciji. Prije svega ja bih e, želio istaknuti i ja moram istaknuti da sam isto tako e, na neki način predstavnik e, istražnog instituta. Ja ne predstavljam Monde ovdje i želio bih to na početku odmah istaknuti. U samom uvodu ja bih želio kazati sljedeće s obzirom na E, napomenu koju ste dali vezano u same detalje samog ruske nazočnosti u južnokafkanskim državama, ja neću dati detalje, ali svakako bih želio kazati nešto pobliže o konzekventnosti e, ove nazočnosti ruskih trupa i ruskih vojnih snaga. Na prvom mjestu želim istaknuti da od 2008. godine između Rusije i južno-gruzijskim dijelu možemo vidjeti da je došlo do pojačanja e, vojne prisutnosti. Rusija je na tragu harmonizacije, a isto tako i vojne koherentnosti te postoje pokušaj da se sa sporazumom Eh, Južnom Osjetijom i Abhazijom sklopiti sporazume koji bi bili gotovo identični u svom samom sadržaju. Glavni kvartir, glavni smještaj ruskih snaga i u Abhaziji eh, nalaze se upravo tamo i u Južnoj Osetiji i u Armeniji koje se nalaze u Rostovu. Eh, druga povijesna pouka koju možemo kazati u Južnom Kavkazu Rusija je naravno imala svoje imperialističke e, svojimske e, nasljeđem, a isto tako u carsko doba bila je riječ o, vojnim osvajanjima koji su bili dalekosežni i vrlo krvavi. Riječ je bilo zaista o pohodima. 1917. E, 18. u građanskom ratu Južni Kafkaz je zapravo na neki način potlačivan i to e, doveden pod kontrolu. s tome što Putin danas e, ne želi e, to potvrditi. U okviru multipolarnog svijeta želi se ponovno pod kontrolu dovesti ovaj, ovo područje te isto tako dovesti pod kontrolne mehanizme. Rusija svojom logikom moći želi izgraditi kroz auto autoritativan nastup. Treću pouku koju možemo izvući iz ruske nazočnosti na ovom području zapravo proizlazi iz same druge točke, to je čisto strateško pitanje, a ovaj povratak na regionalnu utjecaj e, malo je taktički drugačiji nego prije. Rusija danas ne prati one iste postupke kao prema ovim trima republikama. I možemo zapravo govoriti o pravilu 3K. Kooperacija sa Armenijom, to je prvo slovo K, Armenija je kao jedina država, južno-kafkarska država, koja je, ima sporazum o zajedničkoj sigurnosti. Obje države imaju slične ciljeve. Turska koja ugrožava Rusiju i smatra se da je granica prema Turskoj zapravo izvor Um, velikih nedača i to ne glede koje razdoblje povijesti promatramo. Dakle, da li je e, Turska bila članica nato ili ne. Erevan u ovom e, na neki način neravnoteži isto tako vidi svoju neintegritabilnost te isto tako i granicu koja e, se prostire prema Turskoj. Granica je zatvorena E, solidarnosti je koja je iskazana prema Baku 91. 1994. bilo je rečeno da su podržavali vojniku na gornjem Karabahu. Što se tiče Gruzije, za Rusiju je tu jednostavna situacija. Oni ne žele da ni bilo koji način se priključi e, savezu NATO i da se na bilo koji način približava zapada. Južna Osetija, Abhazija, zapravo sredstvo pritiska na e, Gruzije. Treće slovo, to je konfuzija. Dakle, kada je riječ o Azerbejdžanu, Rusija nema e, vojnu nazočnost u Azerbejdžanu od e, dakle, zatvaranje 1992. zadnje radio postaje. E, suradnja je dobra, može se kazati da je izvrsna suradnja i znamo da već nekoliko godina Rusija zapravo 4 do 5 milijardi komada oružja je isporučeno Azerbejdžanu. Osim ove izuzetno dobre suradnje, e, postoji na neki način još i doza e, rezerve. Baku naime se boji saveza sa Rusijom, a Armenija je često puta osuđivala Rusija e, da i su oni pomagali u dakle sukobu na Gornjem Karabahu za Armeniju. Nije dobro da je Rusija slaba, a prozarbeđanske snage e, vole vidjeti snažnu Rusiju. Moskva pak nema povjerenju u Azerbejdžan s obzirom da imaju i određene odnose prema Turskoj. Smatra se da je Baku proruski raspoložen, a isto turski raspoloženo kada trebaju biti turski raspoloženo. I četvrtu pouku, to je čisto vojne prirode same, e, dakle okupatorske snage u Gruziji i Eh, one nazočne snage u Armeniji jednako su opremljene riječ je o eh, pješadiji koje imaju na raspolaganju i tenkove, a što pokazuje da je zapravo nazočnost samo lokalne narave. Istovremeno postoje i nastojanja i stremljenja da se ruska nazočnost u na Crnom moru još dodatno pojača, Abhazija, Rusija i Krimski poluotok eh, bi trebale biti nove vojne baze za ruske snage. Eh, ovo ne smijemo poduprijeti ni na koji način. Što se tiče opskrbe eh, samih postrojbi, riječ je o tome da 102 baza u Guriju koja se nalazi na sjeveru zemlju zračnim putem preko Irana dobivaju svoju opskrbne linije. To su i veliki troškovi. Rusija mm, vrši neke poteze, e, pokušava uspostaviti željeznički promet e, kako bi mogla prebacivati dijelove svojih trupa i kopnenim putem i kako bi na neki način smanjila troškove. Naravno, za to bi se trebalo popraviti odnosi sa Gruzijom. Peta pouka ko valja povući, to je jedna globalna pouka. Moskva, naime, svijet vidi kao multi polarnu zajednicu. E, Rusija želi biti jedan od tih e, utjecanih polova i jedan od tih utjecajnih mehanizama. O dakle upotrebi zajedničkog e, obrambenog sustava u svemiru, a isto tako E, Rusija u odnosu prema Europi i Rusija prema Središnjoj Aziji, a sve skupa povezano opet sa ugovorom o kolektivnoj sigurnosti. Tri regionalna sporazuma s tim u vezi govore o harmonizaciji zajedničkog prostora kako bi se onda ovaj strateški prostor zapravo doveo pod isti obrambeni sustav pod ruskim komandom kao što je to i zatrtano u tim sporazumima. Rat u Siriji ima i svoju globalnu dimenziju a poglavito kada je riječ o nazočnosti u Južnom Kafkazu i samih ruskih trupa. E, s obzirom da su rakete ispaljene sa ovog teritorija i isto tako i iz Kaspijskog mora sa ruskih brodova, pokazuje da je Južni Kafkaz zapravo strateški izuzetno važan i uključen je neposredno u suzbijanje džihadističkog terorističke mreže e, usprkos tome što e, su ove rakete preletjeli Južni Kafkas. Vojna nazočnost u Kumbriju je ona koja će najviše utjecati na situaciju, s obzirom da je riječ o bliskoj granici sa Turskom i koji je tu na neki način dodirna točka sa ruskim elementima. U Avuderu e, se nalazi vojna baza e, sa e, ruskim avionima. U slučaju da Rusija počne sudjelovati i da počne djelovati u Mosulu i u Iraku, a isto tako i Gumri u Armeniji e, Posljednja pouka koju možemo izvući iz ove nazočnosti ruskih trupa u Južnom Kavkazu jest lokalne naravi. To su zamrznuti konflikti, to su konflikti sa Gruzijom. Rusija e, može po nekim uvjetima zapravo okrenuti svoje trupe i protiv Tiflisa, a prema sporazumu sa e, dvijema provincijama koje su se proglasili neovisnima i koje Rusija prihvaća i priznaje. E, što se tiče sukoba u Nagornom Karabahu, situacija je pomala drugačija. E, sama e, povelja CSTO sa člankom koji govori o tome da će se napadati ukoliko budemo napadnuti vrijedi u Armeniji. To znači isključena je situacija da bi u Nagornim Karabahu bila ugrožena. Prvog do petog Mm, travnja konflikt e, je bio na jugu i na istoku, na kontaktnoj crti između Azerbejdžana i Gornje Karabaha, a ne kao što bi bilo e, mm, u proljeće 2016. godine prema Armeniji i Azerbejdžanu. Sve ovo dovodi do zaključka da Baku a ne Armenci zapravo su prekršili mirovni sporazum i mm, nema interesa državati status quo. Što se tiče institucionalnih blokada unutar Armenije i e, vlastima u Nagorem Karabahu, on pregovaraju e, o paktu u slučaju da budu napadnuti i da Armenija bude uvučena u sam konflikt, što znači da je u ovoj regiji uključeno s tim u vezi i neovisnost samo na Gornje Karabaha i to bi ponovno došlo na dnevni red. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Prije no što riječ dam drugim govornicima, vidjela sam da imamo javljanja za riječ, e, voljela bih kratko intervenirati na ovu temu. Prije svega, Rekao bih nešto na izlaganje gospodina Minesijana. Dakle, kao predsjednica ovog pododbora, ali kao građanka, poljska državljanka, koja je proživjela mm, razna iskustva kada govorimo o svim ovim nacijama, moram reći da se tu doista radi o suverenim državama, a ne o nečemu što, što je samo igralište za e, ruske interese. Dakle, međunarodno je priznata stvar i općenito konsenzus u parlamentu, osobito na pododboru sede, više nego očito, da su Abhazija i Južna Osetija okupirana područja Gruzije. A Nagorno Karabah nije republika, i moramo poštivati teritorijalni integritet ovih zemalja. Perception that surely, and it, it somehow arises also from your presentation, that uh, uh, surely... Nadalje, zemlja koja najviše profitira od nedavnih sukoba, sukoba između Armenije i Azerbejdžana vezano uz Nagorno Karabah kao i neke druge okupirane teritorije Azerbajdžana je Ruska federacija. Prije svega stvar može biti financijske narave. Jer u trenucima kada su cijene nafte poprilično niske, njima bi moglo biti zgodno to nadoknaditi prodavanjem oružja obima stranama u ovom sukobu. Gospodin Zrajevski, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem lijepo predsjednici. Šteta je što imamo svega sat vremena, tako da nemamo mnogo vremena na raspolaganju. Moje pitanja upućena su i jednom i drugom govorniku danas. Započet ću sa govornicom. Dakle, ono što mene brine i zanima je da je ova cijela situacija na Krimu nešto što se nije moglo predvidjeti unutar niti jednog think tanka e, i trebalo je doista vremena s druge strane da Rusija pripremi ovu aneksiju Krima. Za to nisu postale nikakve prepreke u smislu prognoze ili analiza koja bi tako nešto mogla predvidjeti, tako se pitam da li danas analize koje se provode i spoznaje koje imamo na raspolaganju da li išta od toga nas može zaštititi od daljnjih sličnih aktivnosti koje bi čak i pogoršale lošu situaciju koja je trenutno prisutna na terenu. U kojoj mjeri? Dakle, možemo razgovarati o mogućim daljnjim scenarijima eh, unutar tog hibridnog rata u nadolazećem razdoblju. To je prvo pitanje. Drugo, nedavno sam posjetio Moldovu zajedno sa gospođom Fatigom i onda smo se zatekli u situaciji gdje je postala nada da se politički okolnosti u zemlji stabiliziraju, poboljšaju, no do toga nije došlo. Zbog toga je Pridnjestrovlje postalo još ugroženije na više načina zbog toga što zapadni partner e, kao i njen ukrajinski partner se nalazi u ozbiljnim političkim poteškoćama. Pa me zanima što će biti posljedica svega ovoga u ovoj konkretnoj regiji vezano uz kratkoročnije razdoblje. Također, brinu me i drugi sukobi u kojima važnu ulogu igra Gruzija. Gruzija nije tema naših današnjih analiza, no mene bi zanimalo kako se može utjecati na ovo područje o kojem danas govorimo putem promjena u Gruziji. Što se drugog govornika tiče, zanima me do danas Rusi su bili vrlo aktivni, preko 50.000 vojnika je na terenu u području kojem se bavimo i to bi trebalo koštati otprilike pola milijarde samo kada govorimo o troškovima održavanja vojnih sposobnosti. Pa me zanima na koji način se to kompenzira i uzevši u obzir gospodarsku krizu, cijene nafte, koliko zapravo to košta Rusiju. Oni su počeli ulagati u sukobe u trenucima kada su još imali financijske rezerve. No kako će današnji troškovi toga utjecati na rusko prisustvo u tolikom broju lokacija? Zastupnik Tulin Kelam sljedeći ima riječ. Zahvaljujem na ovim informacijama, no ono što je ovdje temeljno pitanje je drugo. Čini se da se radi o dugotrajnoj tradiciji prisustva ruskih snaga u susjednim zemljama. Da li je to nešto što je normalno ili se jednostavno radi o povijesnoj stvarnosti koju moramo prihvatiti? 1939. nakon Stalinovog i Hitlerovog pakta sjećamo se da je Rusija inzistirala na vojnim bazama i prisustvu vojske u baltičkim državama i Finskoj sljedeće godine, zahvaljujući tim snagama u Baltičkim državama dolazilo je do pučeva i aneksacija. 1991. Ako se ne varam, Rusija je pokušala zadržati svoju vojsku u susjednim zemljama i za Baltičke države mislim da se zapravo radilo o ključnoj točci tri godine kasnije nakon e, stjecanja neovisnosti 1994. godine jer je to zapravo bilo vezano uz povlačenje ruskih trupa iz istočne Njemačke. No da su one ondje ostale, vjerujem da danas ne bismo bili ovdje s vama. Ono što mene zanima, o čemu bih volio čuti vaš komentar, je ne novi, već jedan tradicionalni model toga kako se utjecaj, ekspanzionistički utjecaj širi lociranjem vojnih snaga i opravdanjima za takve poteze. Ukrajinski model nije ništa novo. Stvar se svodi na to da je potrebno potaknuti nacionalne ili socioekonomske sukobe, dobiti reakciju lokalnih vlada, pričekati prve žrtve i tada se pojavljuju ljudi u zelenim uniformama i naravno ruske vojske kao zaštitnici mira. Dakle, uzrok sukoba i nakon toga ponuda da bude sastavni dio rješenja i jedan ustaljeni obrazac. Dakle, ruska doktrina korištenja njihovih e, sunarodnjaka u inozemstvu nije ništa novo, već se to pojavilo početkom 90-ih i radi se o mogućnosti e, prava da se intervenira u susjednim zemljama na temelju toga, a koristeći vojne snage samo kako bi se obranilo njihove sunarodnjake u inozemstvu. I to je poprilično jedinstven pristup, a brine me činjenica da se možda radi o našoj neaktivnosti, manjku reakcije na tako nešto, koja je olakšala Rusiji da započne sukobe na Krimu i u istočnoj Ukrajini. Zahvaljujem. Zastupnik Štetina ima riječ. Hvala vam, predsjednice. Imam nekoliko pitanja, no prije nego što započnem, zahvalio bih uvaženim gostima na njihovim izlaganjima i informacijama. I nadovezao bih se još na gospodina Kelama. On je pitao da li je ovako nešto normalno, da li je normalno da imamo rusku vojsku u stranim zemljama pa proteklih barem stotinu godina izgleda da je to normalno. Pogledajmo samo sve nedavne okupacije. Vi i ja imamo 70 godina. Sjetite se Finske, Mađarske, Afganistana, Abhazije. Sve te okupacije mislim da pokazuju da se ipak radi o nečem normalnom i da je normalno razgovarati o ruskom imperializmu koji je danas prisutan kao i u prošlosti. Preći ću na pitanja. Prije svega, zastupnica Dine, gospođa Dine, rekli ste da bi moglo biti moguće koristiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini. Svi znamo da ondje nema nuklearnog oružja, jer prema konvenciji iz Budimpešte Ukrajina ih je sve prenijela na Rusiju i to je bila jedna od temeljnih pogrešaka koju su učinili. Dakle, sporazum iz Budimpešta 1994. zapravo ničem drugom nije koristio i jedina mogućnost koja tu ostaje prisustvo taktičkog nuklearnog oružja u ruskoj vojsci. Moje, dakle, pitanje postoje li kakve naznake da na Krimu ili možda u Donbasu postoje takva taktička oružja, a razlog s kojeg to pitam je što imam i svoje čehoslovačko iskustvo okupacije sovjetske vojske, i cijeli niz godina govorilo nam se da ruska vojska nikada nije držala nuklearno oružje na našem teritoriju. To nije bila istina, to smo tek doznali nakon što je sovjetska vojska otišla. Zbog toga pitam ima li ondje nuklearnog taktičkog oružja. Drugo pitanje tiče se Nagornog Karabaha. gdje se slavi 25 godina uspostave. 25 godina dovoljno je da Nagorno Karabah dokaže da je država. I to na temelju tri stavke. Političke, jer je uspostavila normalan funkcionalan parlamentarni sustav, zatim gospodarski. Ako posjetite Nagorno Karabah, vidjet ćete da njihovo gospodarstvo funkcionira bolje nego u ostatku Armenije. I konačno vojno, već su proslavili dvije vojne pobjede u Nagorno-Karabahu, prvu početkom 90-ih, tijekom velikog rata u Nagorno-Karabahu i nakon toga, vi ste sami spomenuli, četverodnevni rat gdje Nagorno-Karabah također pokazao koliko je vojno spremen. Moje je dakle pitanje Nije li možda došlo vrijeme, barem teoretski govoreći, da počnemo priznavati tu državu? Hvala. Hvala vam. Sada bih riječ dala najprije gospođi Diner, pa zatim gospodinu Minasijanu. Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice. Pokušat ću reagirati na pitanja redoslijedom kojim su postavljena. Prvo, zbog čega se ovako nešto nije moglo predvidjeti? Ja mislim da se ovdje radi o jednoj vrsti greške koju svi analitičari kad kada učine kada ekspost analize provode. Na Krimu Mislim da je postao cijeli niz elemenata, faktora koji su na neki način predviđeni. Ako pogledamo Rusiju i neke socijalne kampanje koje je provodila prije nekoliko godina, one su bile poprilično snažne. Ovdje govorimo o svojem iskustvu iz 2012. i sjećam se malih autobusa koji su prolazili Krimom ukrašeni zastavom sa križem Svetog Jurija. I zapravo se njima pokušavala provesti propaganda. Druga stvar koju je teško predvidjeti, kada su Rusi započeli sa vojnim aktivnostima, u toj fazi mogli su u skladu sa sporazumom o floti u Crnom moru koristiti flotu za prijevoz vojnika. A koristili su isto tako i praznine u ukrajinskom zakonu na vrlo učinkovit način. Čak su i Ukrajinci sami rekli da njihovim vojnicima nije bilo dozvoljeno koristiti oružje, čak niti u slučaju napada, ako su se nalazili van vojnih postaja naredbe također nisu izdane na vrijeme i to je sve dovelo do razvoja događaja do kojeg već jeste. Zbog čega think tankove nisu uspjeli tako nešto predvidjeti? Možda zbog toga što su svoje analize temeljili, temeljili na izravnim izvorima, a u tom smislu nisu na raspolaganju imali pune informacije. Još jedno pitanje u kojoj mjeri to može predstavljati prijetnju. Iz naše poljske perspektive koju se katkada kritizira, mislim da je važno pokazati da je Rusija svakim danom sve snažnija. Mnogo novca usprkos krizi ulaže se u osnaživanje vojnih potencijala, reformu vojske koja je započeta 2009. i koja sada pokazuje rezultate. Bolje ili loše, ovisno s koje strane ih gledate. Proračun za vojsku se reže kao posljednje utočište, posljednje sredstvo. Ove godine je to bilo svega 5% i ministar zadužen za vojsku naravno radi što može kako bi spasio svoj proračun. Naoružanje je također jedan način razvijanja gospodarstva u Rusiji. Žele se pobrinuti da novac koji ulažu stvori i neki povrat. Hibridno ratovanje, da li je to učinkovito? Jest. No, oni hardcore vojni elementi su jedna stvar, a ovo druga. Jučer je poljska stranka Zakon i pravda objavila jedan dokument na tu temu e, transfera, transporta opreme i vojnika i znamo da se zapravo radi o propagandnom ratu. Ratu od ozdo prema gore, kroz socijalne kampanje i pokušajima da se nas razdijeli kao države članice i da se međunarodni odnosi koriste u smislu ucjene. Što se Pridnjestrovlja tiče, onda je situacija vrlo složena. Ruska strana naravno to iskorištava, odgođeni predsjednički izbori vraćaju stvari na stari ustav, a socijalna očekivanja, ili da drugačije kažem, socijalna tjeskoba se koristi. Postoji velika napetost u ovom području i taj faktor Pridnjestrovlja vrlo je snažan. Međutim, isto je tako teško predvidjeti hoće li e, društvo biti sklonije Rusiji ili takozvanom zapadu. Siromaštvo raste, a zbog krize Rusi ne uspijevaju nahraniti ovu regiju kao što je to bio slučaj u prošlosti. Gruzija, mislim da će tu moj kolega nešto više reći. Ako vas to ne smeta, dakle prijeći ću na vaš komentar o tome da li se ovdje radi o povijesnoj stvarnosti da se ruska vojska nalazi izvan Rusije. Da, to je doista u prošlosti vrlo često bio slučaj, a problem je u tome što rusko prisustvo uvijek znači da morate biti slabiji od njihovog prisustva. Oni žele biti superiorni i teško je govoriti o suverenitetu ako su strane trupe stacionirane na vašem teritoriju. Zbog toga se Poljska u 90-ima toliko borila da se pobrine da na teritoriju Poljske ne ostane Poljska, e, ruska vojska. Koristili to Rusija svakako da da, to su upotrijebili u ukrajinskom sukobu, Dnjestrovlju, Južnom Kavkasu, eh, ali u Belarusu također vjerojatno. Što se tiče zaštite građana van granice njihovih zemalja, to je također jasno u slučaju Abhazije, Južne Osetije. Znam da kada su započeli problemi u Gruziji e, ti su ljudi odbijali gruzijske putovnice i naravno Rusija to pripomogla izdajući im ruske putovnice. I tako odjednom imate 95% stanovnika u tom području koje jednostavno posjeduju ruske putovnice. I to se također iskoristilo s ruske strane. Isto se dogodilo u Ukrajini i možemo pretpostaviti da do istog manevra može doći u drugim baltičkim državama. Posljednje pitanje vezano uz taktička oružja na teritoriju Ukrajine. Koliko ja znam, naglasila bih ovdje da svoja mišljenja temeljimo na otvorenim izvorima kojima imamo pristup, nemamo informacije o tako nečemu. Što ne znači da takvo oružje ne postoji. Nuklearno oružje, čak i ako postoji, ne mora nužno biti upotrebljeno, čak i u ruskoj doktrini, ako ostane samo taktičke naravi, tako nešto nije korisno u sukobima niske razine. Na u drugim e, slučajevima kad kada je korisno. Imamo borbene avione koji će se vjerojatno biti transportirati na Krim, te u 22, ali postoji tu i cijeli drugi niz opreme primjerice Skander projektili, Kaliber projektili i mnogi drugi sistemi koji predstavljaju opasnost najbližim susjedima Rusije, Baltičkim državama, Poljskoj, Češkoj, no ne samo njima, već i drugim državama. Ja bih rekla da Rusija ne mora prijetiti nikome, čak i ako se oslanjaju na konvencionalno oružje i dalje predstavljaju znatnu prijetnju svojim susjedima. Dakle, politički utjecaj, osobito na istočnu Europu, znatan je. Hvala. Hvala lijepa. A sada će naš drugi gost dati svoje odgovore na pitanja. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Pokušat ću odgovoriti onim redoslijedom koji su pitanja postavljena. Gospođo predsjednice, upravo ste kad kažete da je Rusija profitirala od situacije u Južnom Kafkazu ona je zapravo u privilegiranoj situaciji u toj regiji jer je tradicionalno vladala u tom području i njihova vojna prisutnost je tradicija u tom području Rusija e, je u posljednjih 400 godina ekspandirala u tom području, a to je neusporedivo dulji period u usporedbi sa samo 20 godina koje su prošle od završetka hladnog rata. Dakle, Postoje neka pravila u tom sustavu koja proističu iz te povijesti, a znače da protagonisti kao što je Rusija i dalje slijede e, način razmišljanja koji je imperialistički, odnosno postimperialistički. E, Rusija ne priznaje e, ukidanje interesnih sfera. E, Rusija to jednostavno ne prihvaća. A ne možete jednostavno povući liniju i reći od danas na sutra da nešto što je vrijedilo 400 godina više ne vrijedi. E, uz sve resurse koje imamo danas iskreno rečeno Armenija e, nije imala nikakav interes umješati se u taj konflikt. Azerbejdžan međutim nema e, takvo stajalište, ali morate pogledati tko e, što čini. Azerbejdžan je imao 300-400 mrtvih, Armenija samo 100 mrtvih. Armenija je mala zemlja. Dakle, da bismo napali, mi bismo morali koncentrirati trupe, a to bi se znalo. Dakle, u svakom slučaju e, zemlje članice e, skupine iz Minska bi možda mogle um, osnovati istražni, istražnu komisiju koja bi uh, razjasnila što se tamo dogodilo. Na južnom, uh, u južnom uh, Kavkazu trenutno nema 50 tisuća ruskih soldata, vojnika, ima ih mnogo manje. Ko ih plaća? Pa ako pogledate sigurnosnu politiku Rusije, mnogo se novca troši za rusku vojsku. Povijesni model i ruska tradicija, o tome sam vam upravo nešto odgovorio, ali na to ću se još vratiti. E, što se tiče pitanja e, gospodina Stetine u vezi sa Nagorni Karabahom, nije na meni e, da odlučujem da li treba početi razmišljati o priznavanju Nagorni Kar države Nagorni Karabah, to je na međunarodnoj zajednici. Mm, u svijetu ne postoji konflikt sa glavnim e, protagonistima koji su za stolom i pregovaraju. Ja bih htio naglasiti jednu stvar. Što više se međunarodnog pritiska vrši, to će biti, to će bolje, veće šanse biti za rješenje tog konflikta. A što je manji taj pritisak, e, to je veći rizik od e, rata. Moraju se pojačati diplomatski procesi koji su trenutno slabi, krhki, ali e, na kraju mogu dati rezultate. I u posljednje vrijeme me se dojmio veliki broj izjava koje su dali osobito evropski vođe o potrebi da se e, vrati, povrati mir u tom području i okončaju konflikti. E, vrlo, bilo bi vrlo važno odreći se te lude utrke u naoružavanju i vratiti, povratiti mir u tu regiju. U američkoj administraciji postoje ljudi koji, bi, koji misle da bi trebalo priznati Nagorni Karabah – i postoje neke države koje o tome možda i razmišljaju. Dakle, mislim da bismo o cijeloj toj stvari morali razmišljati na drugi način. Ko e, profitira od ovog e, konflikta? U prvom redu nacionalisti s obje strane, a e, i Rusija. Rusija također profitira od tog konflikta. I dopustite na kraju da završim što se tiče Ukrajine, Moldove i Južnog Kafkaza, svi su zapravo tu u krivu i Ukrajinci su u krivu jer jedno te, jednu stvar rade već 25 godina. Oni svoju državu gledaju kao jedan geopolitički geopolitički značajnu e, točku, a nisu zapravo radili na izgradnji svoje vlastite države. mi na zapadu, mi smo u krivu. Jedna od naših e, grešaka je što mi želimo da se naš sustav vrijednosti proširi na ostatak svijeta Međutim, e, te zemlje, zemlje kao što su Ukrajina, Gruzija e, i tako dalje imaju poteškoće sa e, prihvaćanjem tog sustava vrijednosti. Mi zapadnjaci možemo čuvati mir u tom području, ali niko ne može garantirati sigurnost tim zemljama, što znači da e, mi snosimo jednu odgovornost. A to znači da bi zapravo cijela međunarodna zajednica tu trebala e, preuzeti svoj dio odgovornosti. Glavna stvar koja se tiče cijele regije Južnog Kavkaza, a to je nešto na što ste vi svi osjetljivi jer Evropska unija je model postnacionalne mekane sile ili čak transnacionalne mekane sile Međutim, u toj regiji postoji pomenkanje koncepta e, nekoga ili nečega koje je drugčiji. Ti ljudi ne znaju što to znači biti drugčiji i kako je to moguće. Hvala lijepa gospodine Štetina, izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Htio bih samo reći gospodinu Minasijenu da se potpuno slažem s njim doista moramo djelovati u vezi sa područjem Nagorni Karabah. Ja sam posjetio Nagorni Karabah za vrijeme četvrodnevnog rata i posjetio sam parlament Nagorni Karabaha i razgovarali smo o mogućnosti da predstavnici njihovog parlamenta posjete na primjer Europski parlament kako bismo ih mogli saslušati, a oni su spremni doći u taj posjet. Dakle, eto, evo ideje. Razmislimo o tome da li bi to bilo moguće, da li bi bilo korisno. Hvala lijepa, ja obećavam da ćemo o tome razmisliti, međutim naše vrijeme je doista isteklo i ja moram zaključiti ovu točku našeg dnevnog reda. Dopustite mi da se oprostim s našim panelistima. U ime svih vas želim im zahvaliti na vrlo zanimljivim prezentacijama i e, odgovorima na vaša pitanja. Mi ćemo naravno nastaviti baviti se ovom temom e, i kasnije. Hvala lijepa.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 molim vas, mogu li vas zamoliti da brzo sjednu na svoja mjesta ili napuste dvoranu. Okay. Next U redu sljedeća točka našeg dnevnog reda je vrlo, bit će vrlo kratka i tehničke prirode. Radi se o kratkom izvještaju o službenom posjetu odbora sede promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji. Glavna svrha ove misije bila je ovog putovanja bilo je procijeniti djelovanje Europske promatračke misije tamo. Tijekom tog putovanja mogli, sastali smo se sa e, dva naša e, dakle bili smo u dva naša ureda, e, bili smo izvrsno pripremljeni, e, i e, naši domaćini su bili izvrsno pripremljeni. moram vas podsjetiti da je to bilo po drugi put da smo e, se sastali sa predsjednikom misije za vrijeme ovog saziva. Ja sam osobno posjetila e, sjedište naše misije i prethodnih godina, ali sada je ova ovaj posjet e, nam je dao jedan široki pregled e, a također smo uključili i dnevne patrole u u ono što smo e, vidjeli, dakle posjetili smo administrativnu granicu između južne Osetije i teritorija koje je pod kontrolom Tbilisija. Vidjeli smo e, proces stvaranja te granice, e, e, razdiobu sela i razmještanje ruskih trupa koje tamo održavaju e, svake godine svoje vojne vježbe na teritoriju Južne Osetije. Također smo vodili vrlo zanimljive bilateralne sastanke na visokoj razini gdje je predsjednik bio gdje su bili prisutni predsjednik, premijer Gruzije i e, ministri, ministar obrane, ministar unutarnjih poslova, također ministar vanjskih poslova, ministar reintegracije, kao i kompletan spektar predstavnika nevladinih organizacija. E, e, izvještaj o ovoj misiji e, bit će stavljen na raspolaganje svim zastupnicima E, gospodin Galer i ja vodili smo zanimljive razgovore i procijenili ukupnu situaciju u Gruziji, a osobito aktivnosti na području sektora e, obrane i sigurnosti. Dakle, u prvom redu naši dojmovi bili su vrlo pozitivni. Mi smo upozorili na neophodnost da se situacija u, na području pravosuđa promijeni. E, priznali smo pozitivne elemente reforme pravosuđa koji koji e, jesu određeni, ali upozorili smo na e, elemente selektivne pravde koja još uvijek postoji u Gruziji, osobito što se tiče pripadnika oporbenih stranaka. razgovarali smo sa predstavnicima nevladnih organizacija i Eh, upozorili smo da je bitno i važno eh, zadržati pluralizam eh, što se tiče medija u Gruziji. Pred kraj naše misije imali, dobili smo izvještaj od ministra unutarnjih poslova i predstavnicima medija smo prezentirali konsenzus četiri najveće političke političke skupine, odnosno četiri najveća kluba zastupnika u Europskom parlamentu, jer mi smo imali predstavnike ta četiri najveća kluba u misiji, dakle mi smo bili mi smo bili jedinstveni i složili se u tome da da e, se nadamo pozitivnim e, rezultatima e, dijaloga na vijeću u vezi sa Gruzijom i izrazili smo svoje uvjerenje da će rezultat biti pozitivan. Hvala lijepa, gospodin e, Zdrojovski ima riječ. Imam jedno pitanje, gospođo predsjednice. Koliko sam ja shvatio, sastali ste se i sa zatvorenicima. Koja je bila priroda tih sastanaka? Zapravo to nije bio formalni dio naše misije. Mi smo kao pojedinci posjetili te zatvorenike, a također e, gospodin Galer i ja smo zatražili da posjetimo političke zatvorenike. E, on posebno, ja posebno, ali smo otišli na kraju u te posjete skupa. Ako vas zanimaju moji dojmovi, morali bismo onda o tome govoriti dulje. Jučerašnja odluka su Europskog suda za ljudska prava u vezi sa gospodinom Meravišvilijem, bivšim e, predsjednikom vlade Gruzije, pokazuje i dokazuje da je jasno da neke od procedure koje su bile primijenjene u njegovom slučaju su bile e, političke prirode je jasno izraženo u odluci suda, dakle da, da su bile, da je došlo do kršenja zakona. Što to znači? To u osnovi znači da da je ono što je u tom trenutku bilo važno je da se njegov utjecaj kao vođe oporbe ograniči i zato je on uhićen, odnosno time je spriječeno da se on kandidira za, e, kao zastupnik u parlamentu. E, sve te okolnosti opisane su u obrazloženju e, odluke Europskog suda za ljudska prava. Međutim, bez obzira na to mislim da je to samo jedna od onih gesta. E, meni osobno je to nešto važno i ja to radim već dugo jer ljudi znaju moje moju poziciju u vezi sa Gruzijom, bez obzira na to ko je trenutno na vlasti u toj zemlji. Ja sam uvjerena da bi Gruzija trebala postati dio zapadnog svijeta što prije. E, Gruzija je jedna od onih zemalja koja doista surađuje s nama, osobito na području sigurnosti. E, u vrijeme naše e, misije tamo su se održavale i tripartitne vojne vježbe, Amerikanci, Britanci i američke gruzijske i vojne snage Gruzije i razgovarali smo i sa predstavnicima NATO saveza i svi ti razgovori ostavili su za nas vrlo pozitivan dojam. Mi znamo da postoje i drugi oblici Gruzije, e, drugi oblici suradnje i znam da bez obzira na to e, tko je trenutno na vlasti, Gruzija je zemlja koja je spremna surađivati s nama. E, također što se tiče sastanka sa ministrom unutarnjih poslova, on nam je dao vrlo sveobuhvatno izvješće o suradnji e, i osobito kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala, a također nam je prezentirao i plan koji će omogućiti da e, na kraju ova zemlja dobije e, bezvizni e, režim, da se ukinu vize za građane Gruzije. Gospodine Štetina, izvolite imate riječ. Hvala lijepa, predsjednice, ja htio obavijestiti o tome da smo jučer na odboru AFET, dakle odboru za vanjske poslove, E, govorili o liberalizaciji viznog režima za e, upravo Gruziju. Većina e, članova se izrazila sukladno pozitivnom mišljenju i da se treba što brže liberalizirati vizni režim sa Gruzijom. Što znači da odbor AFET podupere ono što predsjednica kazuje Gruzija pripada evropskoj obitelji. A upravo ovaj znak i slobodnog putovanja za Gruzice na neki način simbolični dokaz, a i stvaran dokaz e, ovog e, što sam želio iskazati. Hvala lijepo ovo istinu sa ovima. E, bih želio zaključiti ovu točku dnevnog reda a ja ću vas e, zamoliti da sad e, se njim napustiti ovaj dio sastanka e, našeg pododbora, jer me čeka nekoliko važnih sastanaka i molim gospodina Štetinu da preuzme rukovođenje. Sutra imamo dvije jako važne točke, uključujući i E, dakle visokim predstavnicama, visoko e, pozicioniranim predstavnicima nacom kao i gospodinom Domekom. A na kraju ne najmanje važno i prezentacija izvješća koje izradi gospodin Solana uz njegovu osobnu nazočnost. Hvala vam lijepa. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě bude ctí pokračovat v eh, Hvala gospođi predsjednici. Drago mi što ja sad eh, mogu predsjedati ovom dijelom sastanka. Moramo se strpiti da prispiju naši gosti kako bismo mogli odraditi ovaj posljednji dio našeg dnevnog reda i posljednju točku za danas. Stoga vas molim još za malo strpljenja. Možemo pristupiti eh, k poslednjemu bodu. Onda možemo preći na našu eh, zadnju točku dnevnog reda. Ova točka koja je najmanje interesantna od ove dvije prethodne i one točke koje smo imali jutros, a riječ je o hibridnom ugrožavanju. Možemo reći da je to već eh, dugo vremena na dijelu hibridno ratovanje i hibridno ugrožavanje. Čak i u srednjem vijeku u ratovima e, se moglo čuti, a danas čujemo ovaj pojam povezano s Ukrajinom. Ne tiče se to samo Ukrajine, već je isto tako riječ i o borbi protiv terorističke djelatnosti. Riječ je o ugrožavanju koja je zapravo tiče i interne i eksternih političkih instrumenata i koji iziskuje e, jedinstvo i u Europi u suzbijanju hibridnog ratovanja unutar Europske unije, kako unutar Europske unije, tako i između pojedinih članica Europske unije. Mi smo govorili o hibridnom ratovanju u ožujku 2016. godine. To je bilo Mm, neposredno prije travanjskog dakle obavijesti obavijesti koje podastrete i to je isto tako bila obavijest koja je povezana o načinu hibridnog ratovanja te isto tako o mogućim protumjerama. sami događaji su relativno novi, međutim u je nekoliko mjeseci od ožujka i zbog toga bi bilo jako dobro da pogledamo kako je ta obavijest komisije u praksi e, izgledala i zbog toga mogu predstaviti tri e, dakle tajnika koji je uđe igrao Pierre zlo, zamjenik generalnog direktora i Gabor klodi eh, direktor kriznog menadžmenta i planiranja CMPD u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Eh, dobrodošli. A isto tako mogu pozdraviti i gospodina Muzea, koji je zamjenik direktora Eh, obrambene agencije, Europske obrambene agencije. Možemo odmah početi. Tko bi želio početi? Postavljam pitanje. S obzirom da sam prvi došao, eto, prvi ću i započeti. Hvala lijepa, hvala vam na ovom pozivu i da možemo iznijeti vezano uz komunikaciju komisije. E, I kada smo danas mogli pročitati e, novine, da smo vjerojatno suočeni sa novim terorističkim napadima, poglavito u Francuskoj i Belgiji, E, pojam sigurnosti i tematika sigurnosti je izuzetno važna za članove, članice Europske unije, ali i građane. Moramo gledati e, na ovu temu, moramo vidjeti što možemo učiniti i kako sigurnosna pitanja možemo obraditi. Postoje višeslojni aspekti, postoje različite situacije koje moramo obuhvatiti. Potpuno je jasno da je sa strane komisije ova tematika, zapravo fundamentalna tematika, moramo učiniti sve što je u našoj moći da pronađemo rješenje, bilo bi potrebno učiniti. E, jedna informacija prije prijedno što pređemo na komunikaciju komisije. Komisija radi isto tako, čisto kao obavijest vama, na akcijskom planu o e, različitosti, to jest o različitim temama koje taj akcijski plan koji treba usvojiti još do kraja ove godine. E, što se tiče hibridnog e, ugrožavanja i dakle same odgovornosti i hibridnih prijetnji, e, to je zapravo zajednička suradnja između Europske obrambene agencije i Europske službe za vanjsko djelovanje. Mi ćemo zajedno implementirati i raditi na tom dokumentu jer postoji jedna ključna odluka. Svi zajedno moramo surađivati na tom polju. E, ove tri institucije i tri tijela koja su ovdje nazočna za ovim stolom, te isto tako Europska unija i Europski parlament. A ako nećemo biti jedinstveni, izgubit ćemo. Moramo surađivati i to je apsolutni e, potreba. Ono što smo usvojili i ono što smo e, kratko htjeli istaknuti, to su sljedeći elementi. Identificirali smo četiri glavna područja djelovanja. Na prvom mjestu Potrebno nam je razumijevanje, zajedničko razumijevanje i zajednička svijest o hibridnoj prijetnji. Očigledno da je to ključno ako želimo detektirati i analizirati hibridni e, karakter prijetnji. Ja ću, e, Gabor ću dati riječi i on će nam reći što možemo učiniti. E, drugi razina djelovanja. Moramo biti bolje pripremljeni i isto tako i odgovoriti na ove prijetnje. E, treći element, moramo isto tako i odgovoriti na svim EU razinama e, napada. Moramo jasno definirati što će tko učiniti i moramo potpuno jasno osigurati da je odgovor nedvosmislen i jasan. U konačnici kao Posljedna točka, u samoj komunikaciji mi smo predložili e, da se u suglasi suradnja između NATO i Europske unije, o čemu će moji kolegi govoriti. U svom izlaganju ja bih želio e, zapravo govoriti o e, suštinsko stavanje povjerenja isto tako i E, hibridnih prijetnja naša otpornost i želimo isto tako vidjeti gdje su mogućnosti osljeđivanja e, izgrađivanje potencijalnih strateških e, sektora. Što nam je potrebno? Moramo pogledati i na kibernetičku sigurnost. Moramo isto tako pogledati kritički i na one dijelove infrastrukture i u energiji i u transportu, a isto tako i u zračnom prostoru i u svemiru. E, konkretne mjere za osiguranje ovih sustava e, javnih površina te isto tako i e, suzbijanju radikalista i nasilnika. Također nam je potrebno da dublje pogledamo i financijske resurse svih onih koji sudjeluju u tome. Ne počinjemo od samog početka, ne počinjemo od ničeg, već sada imamo široku e, unutarnju politiku koja upravo govori o prevencijama. Neću ih citirati, ali postoji velik broj mjera koje su već e, donijete. A sada nešto jako važno, jer svaka prijetnja ima svoju specifičnost i ne može imati različita rješenja u različita vremena. Prvi element koji je izuzetno važan je da zapravo prekinemo šutnju. Moramo stvoriti sinergije između svih postojećih strategija i sektorskih politika, a isto tako ćemo morati pogledati i sa holističke strane, uzeti u obzir pri tome i hibridne prijetnje koje postoje. To je jedan prvi element koji smatramo da je jako važan. Drugo i jako važni element, moramo identificirati dodatne e, mogućnosti kako bismo e, ponovno na neki način osigurali e, infrastrukturne objekte, odnosno infrastrukturne strateške poluge. Također e, moramo proširiti naše kapacitete kada je riječ e, o državama članicama koje bi bile pod prijetnjom e, dakle, hibridnog napada. Moramo odgovoriti na temelju europske solidarnosti i na temelju Lisabonskog ugovora. Štovane dame i gospodo, Komunikacija komisije je izuzetno važan korak, to je ujedno i rezultat suradnje između tri spomenuta tijela. To nije i kraj našeg puta, ovo je zapravo početak našeg puta. Ključni elementi će biti implementirati sve mjere i 22 akcije koje su jednoznačno definirane u samoj komunikaciji da budu u cijelosti implementirane i praktično provedene. Moramo osigurati da svi mi surađujemo prema istom cilju, jer nažalost e, ovi hibridni prijetnje neće čekati naše zajedničke koordinirane aktivnosti i korake. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala gospodine Deso na vašem izlaganju i sada gospodin Iklodi. Hvala lijepa. Ugodno i popodne svima i drago nam je što možemo biti ovdje. Hvala vam na pozivu i na mogućnosti da se susretnemo s vama i da vam ukažemo na kojim se to pozicijama nalazimo. E, riječ je o jednom izuzetno važnom proizvodu koji je ovdje predstavljen. Kao što je i Pierre kazao, to nije kraj puta, to je tek početak puta, te ujedno isto tako implementacija izuzetno važna koja se nalazi pred nama. Hibridne prijetnje o kojima se često govori i na svim razinama, i to je modernijeg datuma, postaje dosta modern pojam e, da se e, koristi ovim pojem u svim institucijama Europske unije i to vrlo prošireno. Jako je važno razumjeti što smatramo hibridnim prijetnjama, jednostavno je staviti bombaški napad na sve i da se to, da je to hibridna prijetnja ili da to nije. Hibridne prijetnje, na primjer, ili energetski opskrbni problemi nisu nužno hibridne prijetnje. Riječ je o kombinaciji koja je opasna e, svih onih instrumenata e, konvencionalnih, nekonvencionalnih, subverzija i koherzija. E, civilnih i vojnih. Dakle, kombinacije svih ovih instrumenata, ako se oni primjene i to u središnjici koja će ostvariti svoj cilj u najvećem broju slučajeva dovodi do destabilizacije e, same žrtve, samog napada i onda i u tom slučaju možemo zapravo govoriti o hibridnoj prijetnji izuzetno važna karakteristika hibridne prijetnje. Ako pogledamo sam pojam, one se mijenjaju, amorfne su, e, vrlo često ovise i o odgovorima koje mi pružamo. Hibridne prijetnje smo vidjeli i dolazeći sa istoka i sa juga u posljednje vrijeme. E, zajednička komunikacija i pristup Europske unije e, na neki način pokušava se obratiti obje vrste prijetnje, bez obzira što je riječ o različitim karakterima i o različitim elementima. Kada je riječ o prijetnjama s istoka, one se razlikuju od onih prijetnji koje dolaze sa juga. Izuzetno važna karakteristika hibridnih prijetnja jest upravo ta da ciljaju na osjetljivost, odnosno na one najslabije točke. Sve ono što ne znači slabost, znači zapravo mogućnost načinjenja štete. To može biti dakle slabost našeg e, društva, može biti slabost u lancu opskrbe energijom, može biti isto tako i slabost samih institucija. A sam cilj je da se upravo usmjere na te slabosti. Jedna od važnih karakteristika hibridnih prijetnji također je i sljedeća uvijek pokušavaju stvoriti ambiguitete, dakle zapravo jednu e, nejasnu situaciju. Tko su ti mali zeleni čovječuljci koje vidite e, na ulicama? Dakle, stvaranje takve jedne vrste nesigurnosti, to je nešto što se e, daje upravo na način da se upravo otežaju ključne odluke i donošenje ključnih odluka hibridne prijetnje pokušavaju uvijek biti ispod samog praga e, ne doseći neku razinu koja će izazvati reakciju s druge strane. To je zapravo testiranje, to je zapravo na neki način osiguravanje e, da ostane ispod razine e, registriranja, ali da unese nemir. Još jedna karakteristika koja možda nije uvijek e, na snazi, vrlo često možemo reći da su hibridne prijetnje e, zapravo e, dezinformacije i kampanje dezinformacija virtualna riječ koja se stvari, virtualna realnost koja se stvari, koja pokušava objasniti krajnjem konzumentu o čemu je riječ. Ali to nije realnost, to je virtualna realnost koja se time stvara. Što možemo učiniti s tim u vezi? Prvo, što bi bilo moguće je znati koje su to kritične točke, slabe točke. To je možda lakše reći nego učiniti, jer vrlo teško i unutar samih država jako je e, često teško naići na otvorenost o tim slabim točkama, ali ako želimo dobar lijek i ako želimo e, naći solidarnost u široj zajednici, moramo potpuno jasno naznačiti te sve naše slabe točke u samom sustavu. Što kroz samu implementaciju zajedničke komunikacije mi ćemo pokušati upravo napomenuti same elemente. Što se tiče komunikacije i ključnih država i država članica, e, naznačit ćemo jasne slabe točke. Također nam je potrebno e, imati jasnu sliku onome što se događa oko nas i što će se dogoditi. To je situacijska svijest. Vrlo često moguće identificirati pojedine indikatora, neke znakove upozorenja koje će vam ukazati na to da postoji hibridna aktivnost koja se događa u ovom trenutku i Naravno, dovoljno je signala sa puno različitih područja i možete postaviti sumnju da je riječ o mastermindu u pozadini svega koje zapravo u središnjice upravlja ovim e, aktivnostima. Kako bi se e, suprotstavili hibridnom napadu je na neki način povećati svijest i kao što Pierre kažao, a, e, infrastruktura i institucije to je ono što je jako važno, ono što i komisija i članice mogu zapravo dati jedan neprocjenjivi doprinos samim članicama na toj razini. Fokusiranje također mora biti i na pojmu prevencije. A isto tako i zbunjivanje kao pojam možda u ovom e, dakle instrumentima koji Europska unija ima na raspolaganje diplomatska izolacija ili e, dakle sankcije to jesu instrumenti koje možemo koristiti u obrani od napada koji kao napadač na neki način želi nastaviti ili da ga spriječimo u daljnjim napadima. Naravno, ukoliko ne uspijemo sa prevencijom, tada dobivamo razinu odgovora i na ovoj razini odgovaranja Europska unija i e, može postati jedna snažna solidarna zajednica, solidarnost upravo ili ključnu ulogu. Moramo u praksi provoditi odluke, donositi odluke. To je jedna e, na neki način e, dosta nejasna situacija e, u slučaju krize. Morate vrlo odlučno nastupiti i dakle bez ikakvih prepreka učiniti korake koje će ćemo odluka objasniti što se to događa i koje odluke valja donijeti. Ovo je izuzetno važno. Nismo suočeni sa hibridnim prijetnjama u izolaciji od svih drugih. Mi smo Robinson Crusoe na pustom otoku. Postoje i druge institucije i druge instrumenti koje pokušavaju na isti način djelovati. Zbog toga vidjeli ste to je u zajedničkoj komunikaciju. Naglasak je zaista stavljen na EU, NATO kooperaciji, ove dvije organizacije pokušat će simultano odgovoriti, razviti mehanizme kako bi se na neki način ostvarili e, i odgovori e, na napade, a isto tako i svijest o samoj situaciji koja je nastala. Imali smo izuzetno važan e, dakle, upute iz odbora u sastavu vanjskih poslova prije više od godinu dana i kada su nas zamolili da razvijemo mjere koje bi omogućile državama da se suprotstave hibridnim prijetnjama, ne samo članicama, već i državama partnerima, te isto tako povećati e, njihovu otpornost. I partneri i članice, dakle i treće države. Kao što je pjer kazao, tri institucije su zaista blisko surađivale kako bi ostvarili ovu zajedničku komunikaciju. Međutim, kao što je rečeno više puta, to je početak našeg zajedničkog puta. Predstavili smo vam ovu zajedničku komunikaciju i članicama smo je predstavili. Implementacija će se odvijati e, kroz koreper ili će koordinirati koreper i postojeće radne skupine. Jako je važno da se na sve ovo skupa stavi isto tako i jedna e, dakle iz predsjedništva ja sam kazao jer upravo PSA kao pojam e, ono što mi želimo učiniti u državama članicama kada je riječ o hibridnoj prijetnji vjerojatno o službi za vanjsko djelovanje, a i zajedničkim elementima. To je s jedne strane e, fuzijska čelija, da tako kažemo, fusion cell, e, koja će na neki način u praktičnom smislu biti osnovana u obavještajnom centru i unutar službe za vanjsko djelovanje koja će e, između institucija djelovati e, u suradnji s nekim državama partnerima koje će prikupljati informacije e, dakle i obavještajne informacije i, i informacije iz javnih izvora koje će klasificirati informacije koje će pokušati identificirati da li je riječ o prijetnji, hibridnoj prijetnji ili hibridnoj aktivnosti, te će potom e, kroz E, dakle upravo obavještavanje i davanje preporuka donositeljima odluka i postavit će se moguće mjere kako bi se zaustavio ili prekinuo ovaj hibridni napad. E, centar za izvrsnost će također biti osnovan koji ćemo uskoro objelodaniti. E, smisao centra je proučavanje, trening, te isto tako i provođenje e, mjera zaštite i odgovora u području hibridnih prijetnji. Četiri kritična područja eh, koje pokrivaju dvije organizacije će surađivati. S jedne strane to je svijest o situaciji, to znači eh, eh, slika koju gledamo mora biti jedinstvena, moramo imati isti stav o njoj. Moramo također harmonizirati naše mehanizme odgovora kako bismo bili brzi, koherentni i dati bolju uslugu našim članicama. Treće, Kibernetička sigurnost, kibernetički prostor, ne bih želi ući u detalje koliko je važno ovaj područje, upravo i da ove dvije organizacije surađuju, a četvrti element je strateška komunikacija, komunikacija prema e, vlastitim građanima, a isto tako i komunikacija prema e, protivniku. Pokazati što se događa potpuno jasno, nedvosmisleno, moramo ostati jedinstveni u tom pokušaju prikazivanja ove situacije. A na kraju bih e, želio istaknuti tri problematična područja. Jedno je mogućnost dakle, ozljede, odnosno slabe točke, koje je izuzetno senzitivno područje e, koje na neki način države članice moraju objeladaniti, ali to je izuzetno važno da se objelodane ove slabe točke. Isto tako kako će se razina prijetnje povećavati, Također je važno e, na neki način upozoriti na ove osjetljive točke. Govorimo o partnerskim državama koje su izravno ugrožene hibridnim prijetnjama, e, dakle koje su e, moraju otvoriti svoje dokumentaciju i moraju dati transparentnost. Razmjena informacija izuzetno kritično područje, upravo zbog e, obještenih podataka s jedne strane, neke su pa možda tehničke naravi, tehnički uvjeti, preduvjeti, primanja i odašiljanja dakle, klasificiranih informacija, a neke su pak kulturološke prirode. Kako bi se upravo uspostavila ova kultura komunikacije između europskih institucija, kako znamo upravljati sa povjerljivim informacijama, ukoliko oveštene službe e, procure neke informacije koje su dakle, pružale usluge e, u državama članicama, naravno da će se to E, apsolutno umanjiti vrijednost samih informacija. Kulturološki dijalog, kao što je Pierre istaknuo, unutar europskih institucija, između europskih institucija, ali isto bi se trebalo događati i unutar samih država članica. Što je dakle potrebno? Potrebno je jedan cjeloviti pristup gdje nije samo to pitanje pravosuđa ili nekakav e, pitanje dakle, trgovine ili energetsko pitanje, već e, zajednička prijetnja, a jedino tako mora, možemo dati učinkovite odgovore ako ćemo djelovati na više razine. Solidarnost, evo, još jedan kritični element koji valja istaknuti. Kada pogledamo i kada pročitate ovu zajedničku komunikaciju, e, postoji tu jedan prijedlog akcije koje se tiče e, korištenja članka 42.7 i isto tako i članka 222 e, europskih ugovora na način kako se solidarnost unutar europske zajednice može u praksi primijeniti ne samo kroz ove članke koje sam spomenuo, već i kroz sve one e, hibridne napade, odnosno prijetnje. Dakle, prevencija, rekli smo da je najvažnija element u svemu. Hvala vam lijepa na vašem e, vremenu. Hvala vam lijepo. I sada gospodin Gus za kraj. Izvolite. Iako Europska obrambena agencija nije unutar ovog procesa nadzora, zahvaljujem predsjedatelju što je i EDE e danas ovdje. Naravno, to je zbog zadataka koje smo svi troje dobili u ovom polju. Zadnički okvir predstavlja osnovu za borbu protiv hibridnih prijetnji i za osnaživanje Europske unije. Pierre Gabor su rekli kakvo je stanje stvari, ja bih se osredotočio na rezultat zajedničkog okvira. Če to biti važna jedna temeljna vrijednost za daljnji rad u borbi protiv hibridnog ratovanja. Mi kao Orbena agencija spremni smo znatne doprinose pružiti zajedničkom naporu sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i komisijom da provedemo zajedničke okvire i ciljeve prevedemo u konkretne opipljive rezultate. Ako samu e, aktivnosti EDA razmotrimo, ukoliko želimo učinkovito boriti se protiv hibridnog e, ratovanja, morat ćemo se usredotočiti na razvoj sposobnosti i to je naravno svrha postojanja naše agencije. Prošle godine ministar obrane dao nam je zadatak da provedemo analizu implikacije hibridnog ratovanja za buduće obrambene e, sposobnosti i razvoja istih u Europi i agencija organizirala dvije aktivnosti kako bi se identificirale implikacije na naše sposobnosti u borbi protiv hibridnih prijetnji i prva aktivnost je provedena u ožujku ove godine, te smo imali sreću da smo imali aktivno sudjelovanje više od 80 stručnjaka iz država članica, predstavnike komisije, Europske službe za vanjsko djelovanje i drugih europskih tijela, kao i promatrača iz NATO-a. I to je bio prvi slučaj da je jedna takva analiza, implikacija eh, hibridnog ratovanja provedena u ovom kontekstu, povezujući nacionalne i multinacionalne dimenzije. Što smo zaključili nakon te prve vježbe? Nije iznenađujuće, faza otkrivanja bilo kakvih protiv hibridnih aktivnosti vjerojatno je ono što je odlično. To će biti nužna znatna razina strateške svijesti i sposobnosti da se to stvori kako na nacionalnoj, tako i na više nacionalnoj ili europskoj razini. Još jedan aspekt tiče se naše reakcije. Kako vojne sposobnosti mogu doprinijeti odgovarajućem odgovoru reakciji na hibridne prijetnje. Prva stvar koja pada na pamet je vojna podrška i civilna pričuva, te mogućnost funkcioniranja kao društva, te reagiranja u jednom okruženju hibridne prijetnje, što otvara pitanje razvijanja otpornosti na tako nešto. Ako pogledamo prije svega vojne sposobnosti, Jasno je da tu se slanjamo na telekomunikacijsku komunikacijsku mrežu, ali na privatni sektor, logistiku, elektroenergetske mreže i drugo. I to su dakle sami po sebi neke od ranjivih točki u vježbi, ovom zadatku prepoznato je da će sistemi morati biti više integrirani i da će morati na taj način postati otporni. Neke buduće specifikacije morat će integrirati zahtjevni standard što se tiče zahtite, potencijalne reintegracije koncepta, otpornosti i čvrstoće i to su sve zahtjevi koje smo od kraja hladnog rata počeli polako stavljati na stranu. Zaključak je da su glavna područja vjerojatno vezana uz komunikacijsko-informacijski sustav, e, kibernetičko, obavištajno, nadgledavajuće aspekte, ali isto tako medicinske i druge aktivnosti. Rezultati ovih prvih aktivnosti u travnju su predstavljeni ministrima odbora na obrane, a u drugoj aktivnosti koja se upravo sada odvije, bavili smo se time kako to provesti. Tu smo dakle pokušali detaljnije ući u suštinu samih sposobnosti naše obrane, postavljajući se pitanje kako bi smo mogli možda trebati diversificirati, prilagoditi, prioritizirati naše sposobnosti ili što drugo na njih moramo nadodati. Čini se da je ova aktivnost potaknuli interes mnogih, jer više od 90 nacionalnih stručnjaka u tome su sudjelovali. Poput, u, poput prve vježbe, prve aktivnosti dobili smo e, snažnu podršku vanjske službe komisije NATO-a. A sada je na redu razrada detalja za postojeće prioritete. Hvala. Zahvaljujem na vašem doprinosu. Zahvaljujem, dakle, trima panelistima. te njihovim komentarima na ova vrlo važna pitanja. Prije nego što riječ dam kolegi, postavio bih jedno pitanje kojem ne mogu doljeti hibridno ratovanje. To je jedan od načina vođenja hibridnog rata i činjenica što je Ruska federacija zaratila na hibridni način sa Europskom unijom postaje sve jasnija. Dakle, oni pokušavaju narušiti jedinstvo Europske unije i čak i u svojoj zemlji, u Češkoj, to vidim. Hibridno ratovanje, rat informacijama, informacijsko ratovanje koje je sastavni dio hibridnog ratovanja vrlo je uspješno u Češkoj. Zbog toga bih vjerojatno gospodina Delsoa želio pitati, jer je ovo najviše upućeno komisiji, kako komisija želi suprotstaviti se toj lavini laži koje dolaze iz Moskve. Što možemo i želimo učiniti protiv toga? Koliko znam, vijeće je preporučilo komisiji da uspostavi, organizira jedan tim koji će se boriti protiv ove dezintegracije. Mm, gospođa Mogherini je također organizirala jedan tim od 8 ili 9 osoba. No ako to usporedimo sa ruskom današnjom moći, ako to usporedimo sa proračunima od stotina tisuća dolara, ne mislim da je to odgovarajuća reakcija s naše strane. Moje, dakle, pitanje, planira li komisija osnažiti taj tim kako financijski, tako i ljudskim resursima? Gospodin Zarevski ima riječ. Hvala vam na pitanjima. I zahvaljujem našem predsjedniku, odnosno predsjedatelju, zbog toga što je vrlo blago, mnogo blaže nego ja već postavio, formulirao ovo prvo pitanje, no prije svega postavio bih jedno retoričko pitanje na koje ću i sam dati odgovor. Naime, zanima me što mislite ukoliko navrata se hibridno ratovanje raspravljalo u ovom odboru, pod odboru parlamentu. Odgovor je desetke puta. I moram reći da već prilično detaljno znam kako je moguće definirati hibridne sukobe i kako opisati karakteristike hibridnog ratovanja. Tako da načelno govoreći ovdje u ovom pod odboru već smo umorni od neprestanog redefiniranja onoga što hibridno ratovanje zapravo je. I to nije nikakav osoban komentar našim govornicima, već našem pododboru. Dakle, mi bismo trebali definirati bolje naše očekivanje, jer u suprotnom samo trošimo vaše vrijeme. Prva stvar. A druga stvar, u više navrata, mm, pod odboru sede, Rekao sam da s obzirom da smo definirali što hibridni sukobi jesu, trebali bismo ići korak dalje i definirati kakva bi trebala biti naša reakcija. Ona, po svojoj naravi, mora biti hibridna, jer hibridno ratovanje traži hibridnu reakciju, dakle vrlo složenu reakciju koja zahtjeva suradnju većeg broja različitih službi kako bi konačni rezultat bio učinkovit do sada nismo uspjeli doznati da li smo mi spremni reagirati na hibridne prijetnje koristeći hibridne reakcije, hibridne instrumente koje imamo na raspolaganju. Što više, sa svim aktivnostima i analizama koje se međusobno preklapaju, naš osjećaj sigurnosti neprestano se pokazuje nedostatnim. Još jedna stvar koju je gospodin Štetina spomenuo, jučer na odboru AFET mm, imali smo vrlo zanimljivo izvešće e, jedne od američkih agencija koja nam je pokazala koji je odnos europljanja Europljana naspram vašim aktivnostima, vašem radu, financijskim ulozima. Situacija je načelno govoreći takva da mislim da samo u Poljskoj postoji puno odobrenje povećanog trošenja na odbore, 60 je nešto posto u Španjolskoj, a u druge zemlje su i niže. Dakle, ne postoji odobrenje niti zadovoljstvo sa tim višim troškovima za poslove obrane. Tako da znači da postoji obaveza da moramo uvjeriti širu javnost da postoji potreba za ulaganje novca e, u obranu. Preći ću sada na pitanja. Prije svega, u kojoj mjeri se danas radi na tome da europski civilni satelitski sustavi poput Galileja i Kopernikusa mogu biti korišteni u vojne svrhe. Oni su izgrađeni kako bi ponudili alternativnu, alternativu američkom GPS-u i nadzirali zemlju. Sigurnost u cestovnom, pomorskom, zračnom prometu je tu uključena, ali također se nadam i borba protiv terorizma, prikupljanje informacija, zaštita od nuklearnih katastrofa i nestašica energije, ali ono što mene zanima je u kojoj mjeri ovi sistemi mogu biti od interesa pojedinim službama kako bismo, kratko rečeno, bili otporni i mogli brže reagirati. A drugo pitanje, što se politike informiranja tiče? U Europi postoji snažna propagandna aktivnost, ne mislim samo na Rusiju, već i na ISIS. Dakle, putem interneta usmjerena na mlade, pokušava e, regrutirati ljude i tako dalje. U Europskom parlamentu nedavno pripremljen jedan dokument za reagirati na to propagandno ratovanje, a mene zanima kako vi u vašim institucijama se odnosite prema tome i kako na ispravan način informirate europsku javnost o važnim, relevantnim prijetnjama te kako se borite protiv pogrešnih informacija do koje mjere su institucije koje vi predstavljate spremne, aktivne ili žele biti aktivne kako bi se e, borili protiv propagande, pogrešnih informacija, tako da kada se neka prijetnja pojavi, informacije koje su na raspolaganju budu pouzdane kao i njihovi izvori. I treće pitanje, što se financiranja tiče, načelno govoreći, kako biste procijenili financijsku situaciju najvažnijih europskih institucija, vezano od njihovu, dakle, financijsku sposobnost za nošenje s ovim prijetnjama koje ste spomenuli, kibernetičkim prijetnjama, napadima na elektrane, napadima na računalne sustave, vanjske granice. Dakle, sa stajališta e, naše obrane. Hvala. Hvala vam. Javlja li se još tko za riječ? Ukoliko ne, zamolit ću naše paneliste da reagiraju na ova pitanja. Zapravo smo imali moje pitanje, jednostavno, i još tri pitanja gospodina Štrevskog. Prije nego što vam predam riječ, zahvalio bih Poljacima koji su prema posljednjim anketama bili na prvom mjestu u svojim odgovorima na pitanje jesu li proeuropski orijentirani. 70% Poljaka rekli su da su proeuropski, što vas čini najproeuropski orijentiranijom nacijom u Europi. Izvolite, gospoda. Ja ću započeti sa odgovorom, a kolege će se nadovezati. Za početak, e, vaše razmatranje o tome trebamo li potrošiti, uložiti još vremena u definiranje hibridne prijetnje. Mi znamo što to jest, siguran sam da vi znate kao i drugi od, članovi odbora, no to nije toliko očito u svim državama članicama. Dakle, možda postoje neka tijela, mreže koja nisu svjesna ove teme hibridnog napada. Zbog toga je važno, dakle ne raspravljam s vama o tome da e, vi to poznajete, ali važno je podići razinu informiranosti onih koji možda nisu nužno svjesni da se suočavaju s takozvanim hibridnim prijetnjima. To je jedan element, ali najvažniji element je da države članice Europski parlament, komisija, služba za vanjsko djelovanje zajednički raspravljaju o tome kakve konkretne aktivnosti možemo poduzeti kako bismo se borili protiv tih hibridnih prijetnji. E, prvi puta da imamo jedan dokument e, naših politika, koliko god to vrijedi, koji pobrojava konkretne aktivnosti i razmatra e, ova pitanja i nadamo se da ćemo tu dobiti konsenzus svih parlamenta, Europske komisije i drugih. I to smatram da je također iznimno važno. I iskreno govoreći, mi smo čak vodili raspravu o tome da li bismo trebali objaviti takvu strategiju, jer izdajući to na neki način ukazujete na svoje slabosti, tako da smo imali čak i tu jednu internu raspravu o tome što učiniti. No na kraju krava odlučili smo se da se treba raditi javnom dokumentu jer je u određenoj mjeri važno i vanjskom svijetu pokazati da smo svjesni mogućih prijetnji i da radimo na iznalaženju rješenja za borbu protiv tih prijetnji. Posljednji opći komentar prije nego što mogu preći na konkretne odgovore. Odgovori, reakcije na hibridne prijetnje ne dolaze samo od komisije, Europske službe ili nekoga. To bi trebao biti zajednički odgovor i sve države članice bi trebale biti uključene. Možda imamo hibridnu prijetnju koja mm, prijeti Češkoj, ali indirektno teče na Poljsku ili možda niste svjetni, svjesni da se nešto događa u Češkoj naspram Poljske. Tako da se radi o jednom zajedničkom odgovoru, reakciji koju moramo uspostaviti. Kolega Gabo će se s time pozabaviti, ali mislim da je vrlo važno da na tome radimo zajedno. Vaše konkretno pitanje. Među drugim stvarima, ja sam odgovoran za svemirsku politiku, i sad radimo na našoj svemirskoj strategiji koju bi komisija trebala osvojiti do kraja ove godine i koja će se baviti mogućim korištenjem svemirskog prostora u budućnosti. Jedna dimenzija toga je svakako sigurnosni aspekt. Za Galileo, Galileo je civilni program, za razliku od GPS-a. GPS je vojni program, Galileo je civilni program. No, unutar različitih eh, usluga koje Galileo nudi, postoje takve PRS, Public Related Services, što je svojvrsni alat kojim se može komunicirati između Galilea i sigurnosnih ili oružanih službi. I taj PRS je vrlo važan, iznimno važan za države članice. Velik broj država spremanje koristiti eh, te mogućnosti čim Galileo bude stavljen na raspolaganje, što bi trebalo biti ove godine. Dakle, samo po sebi Galileo je civilni projekt, ali imat će jedan aspekt vezan uz obranu kroz ovaj iznimno važan komunikacijski sistem. Što se Kopernika tiče, ispravno ste rekli, radi se o observaciji zemlje, i naravno, promatrajući zemlju možemo vidjeti mnoge stvari, ne samo ono što tražite. Tako da je jasno da iz te perspektive, a to će vjerojatno biti i sastavni dio strategije, želimo razmotriti mogućnost korištenja programa Kopernik i za pitanje sigurnosti, jer vjerujemo da je to važno. Ponovno, možda ne potpuno izolirano, Kopernik bi vjerojatno trebao biti korišten u suradnji s drugim sistemima, dronovima i tako dalje, ali doista vjerujemo da svemir i sateliti u vlasništvu Europske unije također treba biti korišteni za sigurnosna pitanja i promatranje situacije na terenu. Migracija je tu važan element koji je u ovo uključen. Ponovno, dakle, to će biti vjerojatno dio e, strategije, ali ono još nije u potpunosti usvojeno, tako da mogu samo reći u čemu razmatramo, a ne koji su krajnji rezultati. Što se drugog pitanja tiče, ako je vezano iz, iz vaš komentar hibridnim i kibernetičkim napadima. Reakcija, kao što sam rekao, mora biti grupna, kolektivna i ne radi se o tome da su nam potrebni resursi na europskoj razini. Reakcija mora biti kolektivna. Ako ste suočeni s prijetnjom koja dolazi od neke treće strane, spomenuli ste Rusiju, ISIS ili neko drugi, moramo imati kolektivnu reakciju na to i moramo biti sposobni prikupiti sve resurse koje su na raspolaganju u pojedinim državama članicama i na europskoj razini. No, ono što je iz ovog priopćenja najvažnije je da moramo osnažiti te resurse. I to je jedan aspekt koji vjerujemo da je važan i u priopćenju, da se podigne razina informiranosti, započne rasprava na političkoj razini s vama i državama članicama, da države članice ulože trud i resurse koji su potrebni da se suočimo s ovakvim oblicima sukoba. Za neke države članice ponovno možda to očitije, druge nisu toliko toga svjesne. Tako da želimo osnažiti resurse na nacionalnoj, europskoj razini i provesti bolju suradnju. A što se kibernetičke sigurnosti tiče, Naravno, to je vrlo važno i vratit ću se tu na pitanje radikalizacije. E, radi se o važnom elementu zaštite. Kao što znate, na europskoj razini radimo na tom pitanju. Imamo jedan prijedlog direktive koja je gotovo finaliziran jer imamo politički dogovor između države članice i parlamenta, ali još uvijek je potrebno usvojiti te provesti i poruka ovog prijedloga je da moramo ponovno osnažiti i provesti mehanizme kojima se možemo pobrinuti da imamo bolje sisteme za borbu i zaštitu od kibernetičkih napada. A to smatramo da je vrlo važno. Što se radikalizacije i korištenje interneta za radikalizaciju tiče, komisija radi na tom pitanju i razmatramo što možemo učiniti jer kada pristupite internetu, koristite posrednike poput Google i tako dalje i mi se bavimo time što možemo učiniti kako bi se izbjeglo da takav sadržaj bude stavljen na raspolaganje, osobito za mlade, ali i za sve, e, putem tih posrednika. Dakle, imamo jedan plan protiv radikalizacije i to je jedna od mjera koju kao komisija predviđamo. Da se pronađe način da potaknemo, prisilimo ili potaknemo posrednike da e, takav sadržaj koji nije prihvatljiv e, skinu s interneta. Stat ću i daću priliku svom kolegi da se nadoveže na moje odgovore. <laughs> Hvala lijepa, vaš je odgovor već bio vrlo kompletan i nemam baš puno toga za dodati ali dodat ću e, samo nekoliko stvari. E, naša cijela komunikacija, cijeli ovaj napor je usmjeren u to da nađemo koju vrstu potpore Europska unija može dati zemljama članicama u borbi protiv hibridnih prijetnji. Dakle, to će i dalje ostati uglavnom u nacionalnoj nadležnosti. Nitko to neće preuzeti, nitko to neće e, preuzeti e, tu zadaću od zemalja članica, one moraju same odraditi taj posao. Međutim, možda postoje područje gdje EU može pružiti e, korisnu pomoć. Na primjer, što se tiče e, povećanja svijesti o opasnosti od hibridnih prijetnji. Mislim da je to vrlo važno kao prvi sloj, da tako kažem, rada na europskoj otpornosti protiv hibridnih prijetnji. E, to je nadalje e, informacijska mreža, komunikacijska e, mreža je naravno od apsolutno ključne važnosti kako bismo povisili stupanj svijesti o ovoj vrsti opasnosti, odnosno o potrebi obrane. Mislim da je to vrlo važno. E, nadalje, Evropska unija naravno ima e, jer, jer mi smo svi među povezani, mi ne možemo podići visoke ograde među zemljama članicama i reći, e, nijedna zemlja ne može reći kod nas je svijest o hibridnoj opasnosti visoka i mi možemo sami sebe obraniti. Ne, mi smo svi međusobno jedni od drugima ovisni i moramo e, svi skupa surađivati u toj obrani. E, vidjeli smo kakve su posljedice ako dopustimo našim e, protivnicima da nas podjele, posljedice su katastrofalne. Mi smo snažni ako smo jedinstveni, a vrlo smo ranjivi ako to nismo. I solidarnost je tu e, doista kritični, kritički element, od ključ, element od ključne važnosti. To je vrlo, vrlo važno. E, a trenutni okoliš je okoliš gdje smo svi e, pozvani da e, budemo solidarni i da to e, prakticiramo i pokažemo u praksi. Naravno da na primjer Simantek je procijenio da su ekonomski gubici zbog kibernetičkih aktivnosti blizu svoti od jednog trilijuna eura godišnje. To je nevjerojatna svota. E, dakle, upotreba kibernetičkih, kibernetičkih metoda ratovanja je dio, naravno, modernog vođenja rata – i zato moramo povećati svoju otpornost, odnosno otpornost opreme koju koristimo. Ako e, želimo biti u mogućnosti koristiti tu opremu u slučaju jednog e, napada. Komisija je pritom e, vrlo važan dionik i igra, mora igrati ključnu ulogu. Dakle, kibernetički prostor nije nešto što je u, pod kontrolom samo nacionalnih država odnosno naših vlada nego e, su pojedinci i industrije e, ti koji e, stvaraju internet i koji sudjeluju u internetu a vlade moraju to znati kako bi mogle donositi ispravne odluke koje će biti važne kako danas tako i sutra nadalje što se tiče informacija, zapravo sedam pitanja se ticalo te teme. E, Evropska unija se neće moći suprostaviti propagandi, proptu propagandom. E, pravi odgovor na to nije pokušati stvoriti vlastitu propagandnu mašineriju. Evropska unija to ne može. Evropska unija nije E, zato e, stvorena, ali informacije su od e, apsolutno bitne važnosti, informiranje javnosti, a tu postoje nekoliko mjera koje možemo poduzeti i o kojima se razgovara. Na primjer, pogledati E, načine financiranja medija. Dakle, tu postoje mnoge teme o kojima treba razgovarati kako bismo pokušali smanjiti našu ranjivost e, u ovom području. Obrazovanje je također vrlo, vrlo važno. E, obrazovanje naše, naših tineđera, naše mlade generacije Dakle, kako se mogu suprotstaviti tom masivnom, e, tim masivnim naporima da se e, nad njima vrši pranje mozga? Mislim e, da ću tu završiti. Hvala lijepa, gospodine Gus. Hvala lijepa većina, odnosno gotovo sve je već rečeno unutar e, mog područja kojim se ja bavim, a to je sigurnost i obrana, ja bih htio naglasiti jednu stvar. Mi naravno još nismo na cilju, naravno da nismo, tek smo na početku, ali moramo shvatiti da smo već dosta toga učinili. Dobar dio puta smo već prevalili. E, naravno, moramo e, surađivati, moramo raditi skupa, naravno komisija, e, služba za vanjsko djelovanje, jedino, međutim moram periti prst u zemlje članice. Kao što je već rečeno, zemlje članice također moraju odraditi svoj dio posla. To znači svi mi moramo shvatiti i u zemljama članicama da moramo nastaviti ulagati novac u ovo, da moramo dijeliti informacije, e, da moramo e, povećati svoju otpornost. Dakle, otpornost to je ono što je ključno. E, ako na temelju onoga što smo već do sada postigli nastavimo graditi i nastavimo raditi, mislim da ćemo moći reći E, da ćemo imati stvar pod kontrolom. Naravno ne 100%, ali uglavnom. Hvala. U redu, hvala lijepa. Čuli smo gotovo jednoglasni poziv na europsko jedinstvo koje će nam omogućiti da izađemo kao pobjednici iz informacijskog rata. Ehm, dakle, gospodin Zreski, vi ste htjeli nešto dodati? Imamo vremena, pa ću iskoristiti e, tu situaciju mi kao mi zastupnici smo danas u manjem broju nazočni od panelista. E, želim zahvaliti panelistima na njihovim odgovorima, a oni pokazuju da postoji jedna razina svijesti o, o prijetnji koja, s kojom smo suočeni. Ako se danas kaže da je solidarnost najvažnija kada je tjedan dana, kada nas za tjedan dana e, čeka možda eventualno Brexit, e, onda i kad znamo da najslabija karika u lancu e, je od kritične važnosti za snagu cijelog lanca, onda nam je situacija u Europi jasna. Jasno nam je koje su slabe karike i dopustite mi međutim da iskoristimo priliku i dam vam neke informacije. Na primjer, e, rasprava o satelitskim sustavima kao što su Galileo i Kopernikus e, bio, bila je izvrsna prilika da se vide, vide raspoloženje, odnosno e, način razmišljanja u Europskom parlamentu. E, moglo bi se reći da su zeleni htjeli da se Kopernikus upotrebljava samo e, za njihove zelene teme kao što su cvijeće i leptiri. E, ljevica je htjela u izvješće ubaciti svoje rečenice koje su imale veze isključivo sa e, vojnim, vojnom upotrebom i obravnom. U svakom slučaju ta rasprava je bila vrlo zanimljiva i bilo je zanimljivo vidjeti gdje stojimo i kako stojimo e, i kako se gleda, kako pojedine političke skupine gledaju na e, ta pitanja. Nadalje, spomenuli ste dronove, bespilotne letjelice. Imamo ih e, veliki broj u Europi, ima ih na primjer koje e, se upotrebljavaju za špricanje poljoprivrednih kultura pesticidima pitanje u kojoj su mjeri zemlje članice spremne prihvatiti E, zakone kako se dronove, kako dronove ne bi mogli upotrebljavati teroristi. E, jer zakono, e, trenutno zakonodavstvo pokriva samo zapravo u vojnu upotrebu dronova, ali ako zemlje članice prihvate to da one moraju e, pomoću zakonodavstva zakona regulirati to područje e, onda će se to i dogoditi. Međutim, e, ako se to dogodi na europskoj razini, to zakonodavstvo će biti koherentno, ali važno je da djelujemo brzo kako bismo dali odgovore na sva pitanja i na sve prijetnje koje nam dolaze izvana, iz vanjskog svijeta. E, vrlo mi je drago kad održavamo ovakve sastanke kao što je ovaj današnji, jer važno je da svi budemo na istoj razini svijesti kad je riječ o prijetnjama koje postoje. Međutim, kad je riječ o djelovanju, o reakcijama na te prijetnje, tu smo malo spori. E, nadalje, što se tiče financijskih e, pitanja, želim vam e, zahvaliti na vašim odgovorima i želim vam općenito zahvaliti što ste prihvatili naš poziv i došli na ovaj sastanak jer vrlo je važno da imamo znanje koje je potrebno u ovom području kako bismo bili bolje pripremljeni i mogli reagirati na prijetnje i opasnosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Što se tiče solidarnosti, vi ste spomenuli da će za tjedan dana možda doći do Brexita, to ne znamo, vidjet ćemo što će se dogoditi, vidjet ćemo koji će biti ishod referenduma, ali ono što želim reći je jednostavno da, znamo da je ponekad komplicirano i teško, ali što nam drugo preostaje nego solidarnost? Ako ne budemo solidarni, svi ćemo biti, svi ćemo izgubiti. Nemamo izbora, moramo uh, učiniti sve što je moguće kako bismo postigli taj cilj. To je ponekad možda teško, spomenuli ste razlike u pogledima, međutim koju alternativu imamo? Nemamo je, moramo biti jedinstveni i solidarni. Jedno je jasno, ako ne budemo solidarni nećemo uspjeti, to je jedna stvar. Što se tiče e, upotrebe satelita, Kopernikus, Galileo, budimo jasni, e, mi imamo jednu strategiju koju nudimo, koj, prema kojoj bi ti sateliti trebali nadgledati samo neke civilne stvari, možda ne cvijeće i leptire, ali e, neke stvari koje su civilne prirode. Međutim, ako e, proširimo njihove misije, e, koliki će biti, kolika će biti cijena toga i ko će to platiti? naravno da će se morati platiti jedna cijena a na vama i na zemljama članicama će biti da se u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira e, odliči kolika će se sredstva izdvojiti za to. Dakle, e, da li će se iz europskog proračuna e, plaćati za te troškove. Dakle, da, postoje, tu su u pitanju troškovi, ali na vama je da odlučite o tome koji su vaši prioriteti i da se složite sa zemljama članicama o budućoj upotrebi satelita. Što se tiče dronova, besplatnih letjelica, da, E, mi imamo zakonodavstvo na razne Europske unije, imamo također zakonodavstvo u nekim zemljama članicama, ali ne u svima. E, moramo vidjeti što možemo tu učiniti, to je vrlo kompleksna e, problematika, mora se naći jedna ravnoteža. Slažem se da sa povećanjem broja dronova vrlo je važno da se tom temom i tim pitanjima pozabavimo na razini Europske unije. I nadalje što se tiče financiranja, da li imamo dovoljno financijskih sredstava? E, vjerojatno ne. Međutim, e, svejedno znamo da moramo živjeti u trenutnom e, kontekstu, da moramo učiniti najbolje što je u našoj moći E, sa raspoloživim sredstvima. E, u ne tako dalekoj budućnosti imat ćemo e, reviziju višegodišnjeg financijskog akvira i to će biti prilika da se donesu neke odluke. Dakle, na vama je da date prijedloge i da skupa sa zemljama članicama odlučite o tome da li će se i za koje svrhe izdvojiti kolika sredstva. Hvala lijepa. Mislim da je sada vrijeme da pređemo na fazu zahvali izražavanja zahvala. Dakle, želim zahvaliti našim panelistima, e, gospodinu Delso, e, gospodinu ministru, gospodinu Iklodiju i e, na kraju želim također zahvaliti i prevoditeljima koji sjede oko nas. Hvala lijepa, nastavit ćemo sa radom sutra u 9 sati ujutro u ovoj dvorani. Hvala lijepa, želim vam ugodnu večer.